Draga kolegice, morao bih reći, nastavit ćemo sada s radom. E, zapisnik s jučerašnjeg zasjedanja vam je na raspolaganju. Za sada nismo dobili komentare na e, njega. A e, konstatiram sada da nitko se ne javlja u tom smislu za riječ, pa smatramo da je